Otvaram ponovno sjednicu parlament. E, poslov, zapisnici sa te sjednice su raspoloživi. Ima li netko nešto za reći? To nije slučaj. E, gospođe i gospodo, e, je o